colleagues, please, can we start our meeting? Kolege, molim vas da zauzmete mjesta pa da započnemo sa sastankom. Započet ćemo sa usvajanjem dnevnog reda. Je li usvojen? Hvala. Također moramo odobriti zapisnik sastanka od 12. ožujka. Nema nikakvih zamjerki, primjedbi. Hvala. Onda krećemo izravno na raspravu o amandmanima izvješća Bulmana i Fernandeza. Ovo je vrlo važna rasprava. Dobili smo 1396 amandmana. To je popriličan broj, no to je bilo očekivano s obzirom na važnost ove teme. Ti su amandmani različiti, to je jasno, ali primjećujem i stanovitu konvergenciju, odnosno napor članova ovog odbora, zastupnika ovog parlamenta, koji žele imati učinkovit plan, žele osigurati dodatnu vrijednost ovih ulaganja i žele jedan demokratski plan. Tako da imamo dobar temelj za naš rad. Pripremit ćemo se za glasovanje koje će se održati u manje od mjesec dana. Tu je e, također i pravilo 50, iz članka 54. I nadam se e, da, ćemo danas, da će današnja rasprava biti e, korisna izvjestitelju i mislim da ćemo imati i kratko, dajem riječ Žanu, vrlo kratko. Želim pozdraviti kvalitetu izvješća koje su sastavili izvjestitelji svi izvjestitelji. Želim također pozdraviti reaktivnost i trud svakoga, zato što smo imali jako puno, 1396 amandmana, a ovaj nacrt, kao što vidim, sve nas je mobilizirao. I moramo pronaći dobar kompromis i moramo doći do jednog kvalitetnog teksta koji će u zadatim rokovima odgovoriti na naša očekivanja i dati Europi dinamizam u ulaganjima te će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. A sada ponovno dajem riječ predsjedatelju. Hvala lijepo. A sada ćemo početi sa Jonasom, kako želite. izvjestitelji su tako ljubazni. Izvolite, Fernandez. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ja također želim čestitati našem izvjestitelju gospodinu Bulmanu za odrađeni posao. Mi ovdje imamo čitav niz amandmana. E, tu su amandmani odbora ITRE, odbora TRAN. To znači da zastupnici Europskog parlamenta i tekako su sudjelovali u ovom, u radu na ovom dosjeu. To također znači i da je ovaj dosje iznimno važan. Naime, ovaj fond je ključan za ulaganja, za smanjenje birokratskog tereta kako bismo produbili unutarnje tržište i kako bismo pomogli malim i srednjim poduzećima. Ovaj fond će omogućiti otvaranje radnih mjesta, omogućit će rast i ovaj fond bi trebao biti odraz eh, stalnog pozivanja eh, parlamenta eh, da se osim ovog ulaganja iz ovog fonda uključe i strukturalni fondovi dakle na koje imaju pravo države članice. Znate također i da Europska središnja banka u ovom kontekstu igra jako važnu ulogu. Dakle, ovi amandmani imaju jednu zajedničku crtu. Naime, svi zajedno želimo imati plan, želimo stvoriti jedan plan. O tome smo već razgovarali, o tom planu. Nismo imali a, dovoljno vremena i pokušali smo proučiti prijedloge koji su izneseni. Dakle, prijedlozi slijede uglavnom zajedničku liniju, tu i tamo postoje neke razlike, ali imamo i neke kompromisne prijedloge. U poštovanju poslovnika. Poslovnik dozvoljava Zapravo ovom uredbom će ovaj prijedlog ipak biti uspješan. Svi imaju uh, amandmani, imaju zajednički cilj, a to je dakle da se redefinira plan uh, A. Nije bilo prijevoda na njemački jezik. para esta... Dobro, čini mi se da je bilo uh, problema sa prijevodom, kaže gospodin Fernandez. Dobro. Ono što govorim jest da... Radili sad prijevod, da, dobro. Htio sam reći da u financiranju postoji i jedna zajednička linija, a to je da se želi smanjiti što je više moguće učinak na program Obzor 2020. E, te na instrument za povezivanje Europe, CEF. Ovim prijedlogom želimo omogućiti fleksibilnost za uspostavu fonda za jamstva, to jest jamstvenog fonda, ali isto tako želimo da taj jamstveni fond bude bezuvjetan. Nitko ne dovodi u pitanje 16 e, milijardi eura. Da govorim na francuski. Izgleda da prijevod, e, ne, postoji neki problem s prijevodom. Pokušat ću još jednom. Kao što sam rekao, postoji jedna zajednička linija financiranja i cilj je smanjiti učinak na program Obzor 2020. te na instrument za povezivanje Europe. Taj zajednički stav već imamo i ono što tražimo jest e, fleksibilnost, bez da dovedemo u pitanje e, vjerodostojnost ovog projekta. Sve želimo ojačati. Nitko nije doveo pod upitnik 16 milijardi eura jamstva, a ono što mi e, dodajemo jest da tih 16 milijardi se moraju održati i moraju biti bezuvjetni. E, da, funkcionira prijevod. Ali nemojte, molim vas da ne govorite. Nisam zaključio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 Sorry, I'm not in the condition to judge the quality of the German translation. Oprostite, ne mogu suditi o kvaliteti njemačkog prijevoda, ali sam čuo da prijevod postoji, pa vas pozivam da pustite prevoditelje da rade i sve će biti u redu, sve će biti prevedeno. Izvolite, nastavite. Bem, vou continuar em português, vou tentar eh, acabar a, eh, a, eh, a intervenção. Dobro, pokušat ću uh, dovršiti moju intervenciju na portugalskom. Ono što mi želimo jest vjerodostojan plan. To je glavni uvjet ako želimo da plan bude uspješan i želimo da ovaj jamstveni fond bude vjerodostojan. Jamstvo mora biti bezuvjetno i mora biti neopozivo. Ne smijemo dovesti pod upitnik jamstvo od 16 milijardi eura. Osim toga, želimo smanjiti učinak na instrument za povezivanje Europe, CEF, i tako, osim prijedloga koje smo već dali, u okviru godišnjih iznosa za taj fond, mi želimo da se taj iznos vrati na e, one linije, proračunske linije koje su najviše pogođene. Osim toga ne smijemo isključiti mogućnost da imamo snažan kompromis i sa komisijom i sa vijećem u okviru, e, dakle za ono što se odnosi na reviziju višegodišnjeg financijskog okvira 2017. Kada dođe do te revizije, e, mi moramo ustrajati na tome da inzistiramo da programi ili proračunske linije koje su se već e, iskoristile za korištenje tog fonda, da im se onda sredstva vrate i da mogu iskoristiti mm, ponovno ta sredstva prilikom revizije 2017. Mi želimo da revizija 2017 e, posluži da se one linije koje su iskorištene za stvaranje jamstvenog fonda, da se tim linijama sredstva ipak vrate. još nekoliko komentara o osnivanju fonda. U prvih nekoliko godina e, neće biti mjesta za gubitke. To znači da od 16 milijardi eura za jamstveni fond, mi predlažemo da da se taj fond planira i unutar sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, s obzirom na to da u sljedećih nekoliko godina neće biti potreban u svojoj cijelosti. I bio bi dobar, to bi bio dobar prijedlog da se postigne taj cilj da se ne oduzimaju sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe i za obzor 2020. Što se tiče ostalih uh, elemenata, sve ono što se odnosi na upravljanje fondom, na e, odabir projekata, sastav upravnog odbora, mi predlažemo da ne bude nikakvih političkih interferencija mi smo dali prijedlog amandmana i tražimo da upravni odbor da u upravnom odboru ne budu prisutne zemlje članice kako ne bi došlo do politizacije tog odbora. Osim toga, podnijeli smo i nekoliko amandmana o delegiranim aktima i moramo imati na umu da su delegirani akti bitni za parlament, ali ne možemo ponovno njima, ne možemo s njima stalno ponovno otvarati ovu istu raspravu. Svi moramo razmisliti o tome kao i o temi odabira projekta. Ja smatram da to ne bi trebalo biti e, komplicirano, već vrlo jednostavno. Zato što ako definiramo jako puno kriterija, ako kažemo da moraju imati visoku dodanu vrijednost e, što se tiče zapošljavanja od e, kvalitete projekta, na taj ćemo način isključiti projekte koji mogu biti važni. Najbitnije u ovom trenutku je načelo dodane vrijednosti mora poticati dakle uključivi održivi rast i projekt koji će biti izvediv i e, gospodarski, to jest ekonomski i tehnički. Ja mislim da smo na dobrom putu, mislim da imamo dobar, e, vjerodostojan fond, e, mislim da ćemo dovršiti posao do lipnja, a to znači a zapravo to znači da ne možemo stalno ponovno preispitivati višegodišnji financijski okvir. Europska, Europa treba da reagiramo e, sada i brzo. Hvala svima, izvjestiteljima u sjeni i svima koji su sudjelovali i siguran sam da ćemo uspjeti i hvala gospodinu Bulmanu koji je jako lijepo surađivao sa mnom. Hvala. A sada riječ ima Udo Bulman. Poštovani predsjedavatelju i svi e, naši e, koji su, su kolege koji su sudjelovali u radu odbora Drage kolege, Jose Manuel e, ima pravo kad e, kaže i zahvaljuje i izvjestiteljima i kolegama iz drugih odbora tih 2000 amandmana zapravo pokazuju koliki je interes za ovo. Zahvaljujemo svim kolegama na angažmanu. Ovo je nešto što je vrijedno tolikog truda. To je doista jedan doprinos demokratskoj kulturi i snazi izgradnje političke volje u ovom domu. Činjenice da su kolege sudjelovale u ovoj aktivnosti. I to je ono što čini taj pritisak tako visokim. Pritisak je naravno vrlo visok. Kao prvo pritisak da se osigura dobar posao, dobra kvaliteta rada, da se pridržavamo i rokova o kojima je Jose Manuel govorio. Ja ću eh, jednu napomenu sad ovdje izniti, a to je da ćemo taj cilj postići samo efektivnim i dobrim plodonosnim radom ako se on odvija i dalje u duhu kompromisa u našem političkom radu. Znači, to se mora osjetiti i bez obzira na to u kojem odboru radimo i bez obzira na to u kojem smo klubu zastupnika i isplati se to u konačnici. Ovo je velik posao za nas sve, tu su i naši uredi koji nam pomažu u tome, a i sami kolege koji su jako angažirani, a i oni brojni naši asistenti i pomagači koje ne vidimo svaki dan od prevoditelja do kolegica i kolega koji e, su ovdje konferencijski prevoditelji, na svima je pritisak vrlo visok i ja bih e, želio izričito zahvaliti svim kabinama na izvrsnom radu i budući da se drugo svi poznajemo, ja znam da i moj e, prijatelj Werner Lang ne gleda na to nikako drugačije, mislim da i u njegovo ime govorim. Pa evo, dopustite onda da uđemo u samu materiju i da pokušamo e, te argumente, e, proći kroz te argumente jedan po jedan strukturni element. Jedna važna tema o kojoj moramo razgovarati je način na koji e, pregovori, odnosno sporazumi se ostvaruju s komisijom E, kod pregleda ovih amandmana ja sam utvrdio da linija koju je zadao izvjestitelj je manje više podržana. Postoje naravno određene diferencijacije tu, neki kolege su možda ambiciozni pa kažu da EFSU treba imati vlastitu pravnu osobnost. Ja isto mislim da je to dosta zanimljiv e, prijedlog ako se gleda e, za budućnost time se može dosta toga dobiti, no ne znam da li je to moguće u ovom kratkom vremenu koji nam je na raspolaganju, no to je jedna rasprava koju ćemo sigurno voditi u krugu izvjestitelja u sjeni. Osim toga e, je, su pučani dali jedan važan prijedlog koji e, ima veliku podršku, a to je da trebamo osnovati jedno savjetodavno vijeće koje će uključene banke i posrednike koji rade sa tim jamstvom, e, znači kako bi svi oni u praktičnom radu bili blisko povezani i vidio sam da je taj prijedlog dobio veliko prihvaćanje i podršku. Moja sljedeća tema je pitanje kako osigurati da u fond uđe dovoljan volumen. E, ja e, smatram da su kolege e, izrazili žaljenje da države članice do sada nisu pokazale veliku spremnost ukupno ulagati u ovaj fond i meni je to žao E, ja nemam e, problem niti da se u izvješću ih pozove još dodatno na to, no e, ono što pozdravljam jest da su brojni od njih već rekli da će se uključiti kroz nacionalne razvojne banke i druge platforme. Na taj i na druge načine moramo jačati suradnju između europskih regulatora, između ovdje E, cijele ove konstrukcije EFSO s jedne strane, a s druge strane prema nacionalnim i regionalnim tijelima koje nam pomažu u ovom procesu. I tu vidim visoki stupanj konsenzusa u okviru različitih amandmana. Na strani liberala, e, liberali su ukazali na to i mislim da imaju pravo u tome. Ramon je rekao da ne smijemo zaboraviti regije da regije igraju važnu ulogu, veliku ulogu kada govorimo o tome da napravimo jedan, jedno razumno rješenje za poticanje malih i srednjih poduzeća ili za rješavanje infrastrukturalnih deficita. Tu se ja s njim doista slažem i mislim da će i to postići jednu veliku većinu. To me vodi do pitanja kako izgleda arhitektura te nove zgrade građevine, kako e, kako će izgledati ta struktura upravljačkog odbora i ulagačkih odbora. Tu postoji isto prijedlozi e, koji govore o tome kako to dalje razvijati. Tu je i e, SND i Zeleni i Pučani su dali svoj doprinos da upravljački odbor treba ojačati i e, e, FTD na neki način govori o tome, e, a prijatelji iz ECR-a predlažu da, da se iz te arhitekture izuzme upravljački odbor i da ga se prekriži jer EIB već ima funkcionalnu strukturu. A o tome ćemo isto morati raspravljati, očito je da ne možemo istovremeno jačati upravljački odbor i izvaditi ga iz cijele strukture, ali definitivno je to nešto što je očito tema za raspravu. Mislim da do danjega nećemo moći odustati od upravljačkog odbora jer ipak on okuplja i one koje, koje snose i političku odgovornost e, koju smo i mi prenijeli, a to je e, Komisija i Europska investicijska banka. U brojnim razgovorima e, se pojavilo i pitanje koliko e, je taj fond otvoren za treće osobe, kako će se on dalje razvijeti, ko će biti financijeri tog fonda, ko smiju biti financijeri i um, ko će imati aktivnost suodlučivanja o, oko usmjerenja tih ulaganja i profila ulaganja Brojni kolege su rekli da sa uključivanjem privatnog kapitala, osobito kapitala izvan Europske unije, e, generirani e, privatni kapital može dovesti do promjene karaktera ovog fonda. Tu su pučani opet dali dobre prijedloge koji govore o eventualnom razdvajanju između onih koji kažu mi financiramo, dajemo novac, ali prema prijedlozima e, kolega nemaju ti e, e, subjekti automatski utjecaja na politiku fonda. Ja mislim da je to prilično razumno rješenje koje trebamo predstaviti u tekstu. Što se tiče ulagačkog odbora, investicijskog odbora, tu postoje različiti prijedlozi i predložbe kako bi on trebao biti sastavljen. Brojni kolege E, govore o tome da e, on mora biti neovisan i gospođa Kessler je dala tu amandman, e, povezuje to sa javnim interesom, pa i u drugim točkama govori o tome da je potrebno neki mehanizam polaganja računa i meni se to isto čini razumnim. Kolege zeleni i drugi kolege, kolege pučani i da ukazuju na to da trebaju biti zastupljeni ljudi iz širokog raspona područja stručnjaci, dakle i to mi se čini e, nešto što je vrijedno podrške. Kako će e, rukovodeći direktor i biti imenovani njegovi zamjenici, za to postoje još uvijek različiti prijedlozi, no tendencija jest da ništa od toga ne smije biti mimo Europskog parlamenta kada govorimo o investicijskim smjernicama i kad govorimo o tome od kojih osoba će biti sastavljeni ti čelnici, to su sve stvari gdje treba biti uključen Europski parlament je to, radi se u konačnici o sredstvima iz europskog proračuna, a kako će to tehnički funkcionirati, to još možemo razjasniti i detalji su tu otvoreni. A isto se odnosi i na pitanje kako ćemo u budućnosti e, pokrivati taj fond. Da li će taj fond imati neki svoj prirodni kraj? ili će u nekom trenutku imati i šansu da se dalje razvija. Čak i tu postoje različite tendencije, no u svakom slučaju svi se slažemo da nakon tri godina treba to razumno preispitati. Niko nije rekao da fond treba zatvoriti ako je on odradio dobar posao. U tom slučaju mora postojati mogućnost da se taj rad nastavi. Evo, hvala na pozornosti. Thank you to... Zahvaljujem izvjestiteljima na njihovim izlaganjima, a sada idemo na izvjestitelja u sjeni, gospodina Karasa. Gospodine predsjedavatelju, e, ja e, ne mislim da sad svaki izvjestitelj u sjeni treba ponavljati ono što je već rečeno. Ono što je ovdje ključno je da nastavimo raspravu o tome u kojim područjima postoji potreba da se izvješće poboljša. Dijelovi e, izvješća, a to smo e, i čuli, ja to i podržavam, oba izvjestitelja su zapravo u svojim javljanjima za riječ i u svojoj analizi to spomenuli. Ovo je doista dobra podloga ja bih iznio tri napomene. Prva je e, nešto što čitam u brojnim novinama da broj e, amandmana, zahtjeva za amandmanima se u javnosti tumači kao da je parlament e, kao da parlament želi blokirati taj jamstveni fond, kao da ga želi odgoditi. Ja ću vrlo jasno reći da pregledom nacrta izvješća i svih amandmana, ja sam sasvim siguran da velika većina ovog doma želi ovaj fond i želi se držati vremenskog plana i radi na poboljšanju istog. I to u tri ključna područja, a to je područje odakle će novac dolaziti, zatim područje upravljanja i područje e, sposobnosti djelovanja. Dakle, da ne bude to samo jedan EIBOV e, e, jamstveni plus fond, već da bude to nešto što će utjecati na budućnost, nešto što će stvoriti rast i radna mjesta i postati doista globalnim igračem na području investicija. To je naš cilj. I ovo sve je samo jedan demokratski proces do tog cilja. Ja ću vrlo jasno reći e, da oni amandmani koji ugrožavaju fond i koji ugrožavaju ovaj cilj svakako nemaju naš pristanak. Drugo, što se tiče mojeg kluba zastupnika, mi ocjenjujemo sve to prema dva načela. Prvo, da li je zajamčeno da taj novac e, bezuvjetno i neopozivo dolazi u fond, da ili ne? Naime, ako ovo načelo e, bezuvjetno i neopozivo nije zajamčeno, onda nema sigurnosti investicija, sigurnosti ulaganja. I to ugrožava sudjelovanje privatnih ulagača. Ovaj jamstveni fond i ciljevi tog fonda žive od zajedničkog djelovanja javnih ulaganja, poticajnih ulaganja i privatnog sudjelovanja, privatnog kapitala. Drugo temeljno načelo jest da te odluke moraju biti donesene neovisno. Tu ne smije biti nikakvih političkih upletanja jer u protivnom privatna ulaganja i privatni pacijenti neće e, jednostavno se odlučiti za to. Nije to nikako proturječje neovisne odluke i parlamentarno sudjelovanje. E, izvjestitelji nisu nikakav prijedlog dali da se upliču u dodjelu e, projekata, u dodjelu poticajnih sredstava, već samo žele osigurati pravilno upravljanje time jer mi stavljamo na raspolaganje novac iz proračuna Europske unije. I to iz tog razloga e, je e, zapravo struktura upravljanja nije u proturječnosti sa neovisnosti odluka. Time dolazim do trećeg područja Naime, u području upravljanja, u području razvojnih banaka, industrijskih e, platformi i tematskih platformi i na području proračuna postoji potreba za djelovanjem gdje mi na temelju e, prijedloga i prve analize koju je i gospodin Pulman ovdje iznio mi želimo raditi na zajedničkim principima i ciljevima i ja vas molim da nastavite tim putem i radujem se suradnji. Thank you. Hvala. A sada su um, iz uh, odbora budžet. Hvala vam. Nećemo ponavljati ono što su rekli izvjestitelji, zato što smo već jako puno puta razgovarali i slažemo se sa načinom rada. No, želim iskoristiti ovu priliku kako bismo poslali drugu poruku. Ja sam baš kao i gospodin Karas vidjela um, tumačenja o tome da ovaj parlament želi blokirati fond, ne želi da se nastavi sa njime i tako dalje. Mislim da je stvar upravo suprotna. 2000 amandmana koji su na stolu, ja mislim da ti amandmani jasno pokazuju koliko je u ovom parlamentu važno da taj fond uspije. I, i mi u parlamentu i e, mi iz odbora za proračune smatramo da postoje stvari koje se još mogu unaprijediti. Da se može unaprijediti fond, da se može unaprijediti njegov učinak i učinkovitost. I sa stajališta funkcioniranja fonda, ali i sa stajališta posljedica tog fonda na europski proračun. I upravo zato smo mi socijalisti u odboru za proračune branili ideju da se pokuša smanjiti učinak koji će stvaranje ovog jamstva imati na proračun i konkretnije na um, tako važne programe kao što su uh, instrument za povezivanje Europe i obzor 2020 toga amandmani koje smo predstavili u dogovoru sa izvjestiteljima su usmjereni na to dakle da se smanje učinci, da se ne dovede u rizik e, jamstvo i mislim da je to prva poruka koju moramo poslati. Ono što činimo jest e, usmjereno u to da se fond unaprijedi i ne želimo nikako dovesti u rizik ovaj plan jer smatramo da mora funkcionirati i da će biti jako dobar za Europsku uniju. Dvije velike proračunske linije koje mi iz e, socijalista branimo su sljedeće. Prvo, ne smatramo da je potrebno, niti dobro, a priori već sada odlučiti odakle će se uzeti novac kako bi se stvorio e, jamstveni fond. I smatramo da je mnogo logičnije raditi godinu za godinom, e, dodavati informacije iz dakle, proračuna te o potrebama programa kako bismo imali kompletnu sliku proračuna i tek onda da vidimo odakle možemo uzeti sredstva i gdje možemo smanjiti učinak na proračun. I jedan vrlo jasan primjer zašto je bolje raditi na taj način je godina 2015. 2015. imamo sreću da programa Inter neće trebati 490 milijuna eura. I eto, ta su nam sredstva sada na raspolaganju i možemo ih staviti u jamstveni fond. Da smo tu odluku donijeli prije četiri mjeseci, ne bismo znali da ta sredstva postoje u programu ITER i trebali bismo ih tražiti na drugom mjestu. I takve nam se stvari mogu događati svake godine. I zbog toga ono što mi govorimo jest da stvorimo jamstveni fond, ali gledajmo godinu za godinom gdje možemo uzimati sredstva kako ne bismo e, doveli u opasnost postojanja fonda. I druga linija koju branimo jest e, da ne smatramo da je sad odmah potrebno stvoriti e, sigurnosno jamstvo od 8 milijardi. Sigurno ćemo imati neke štednje u nekim proračunskim linijama koje ćemo se moći iskoristiti, ali smatramo da 8 milijardi eura je malo ipak e, možda previše. To je pitanje likvidnosti zato što proračun što god se dogodi garantira 16 milijardi. Ako stavimo jedan, jednu milijardu, u, koliko god da stavimo u jamstveni fond, jednu, četiri, šestnaest. Mi smo se odlučili za 16 milijardi. Europski proračun e, nudi više jamstva od toga. Da jamstva za e, eksterni mandat Europske investicijske banke za ulaganja. Tako da Europski proračun je dao e, jamstva za e, program za stabilnost 76 milijardi eura, jer jamstvo postoji i to je glavni stup e, plana za ulaganja. Stoga, ako ćemo smanjiti taj fond, to će olakšati život europskom proračunu. U prvom trenutku ćemo morati tražiti novac a u svakom su možda nećemo morati tražiti, a ako bude potrebno postoji jamstvo što znači da ga moramo naći. Toliko evo od nas iz kluba zastupnika socijalista. Lunes. Iz ECR gospodin Lulens. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju kao što su e, neke kolege rekle, ja neću ponavljati ono što smo već e, danas e, čuli. Sjedio sam na prethodnim sastancima pa sam čuo više komentara. E, htio bih reći e, tri stvari kako bi vam bilo jasno što ECR misli o osnovnim pitanjima. E, prije svega mi tražimo privremene fondove i želimo da se to specificira u tekstu i u tom smislu smo unijeli i amandman. Druga stvar, a to su sve kolege spomenule, trebali bismo biti svjesni činjenice da se EFSU ne smije koristiti za politizaciju. No kada pogledam amandmane kolega, mislim da su i oni unijeli vrlo korisne stvari u, amandmane. Dakle, što se nas tiče, ne smije biti politizacije, odnosno jako se treba voditi računa o provjerama državnih potpora. Nadalje, struktura upravljanja mi bismo željeli ukinuti upravni odbor, ali s druge strane željeli bismo se usredotočiti e, na neovisne stručnjake koji će biti u odboru za ulaganja. I mislim da to možemo pronaći u nekim amandmanima naših kolega. Pogledamo amandman 837 gdje kolegica govori o odboru za ulaganja koji bi trebao djelovati potpuno neovisno. Kada pogledamo 838 amandman, opet vidim riječi nezavisne, neovisni odabir programa. Dakle, vidimo da više amandmana od više kolega ide u istom smjeru. Dakle, privremeni program bez politizacija i treća glavna stvar je sljedeća. Mi želimo gospodarsku dodanu vrijednost. Dakle, ako želimo da privatni ulagači ulažu u ovaj ovaj program moramo osigurati da njima bude zanimljivo i korisno investirati, ali vidim nekoliko amandmana drugih klubova EPP-a na primjer gdje je riječ o komercijalno održivim projektima, onda drugi su govorili o održivim projektima s gospodarske perspektive, zatim iz socijalista gdje govore također o održivim projektima i tako dalje. Dakle, Dakle, vaši amandmani, tu je na primjer amandman 315. Dakle, mislim da se što se tiče glavnih pitanja, što se tiče glavnih pitanja mislim da možemo naći kompromise, no mora ostati jasno da je za nas politizacija ključni faktor, odnosno da za nas je isključena svaka mogućnost politizacije. Na tome ćemo inzistirati u raspravama i napokon zaključit ću. EFSU ne smije biti alternativa strukturalnim fondovima i ne smije biti alternativa zdravom javnom financiranju u državama članicama. Jako je važno da i ovaj element u svakoj raspravi naglašavamo. Hvala lijepo. Thank you, Runas. Hvala lijepo gospodinu Runasu. Da, moji amandmani naglašavaju potrebu za dodanom vrijednošću. Drago mi je da smatrate to dovoljno uvjerljivim. E, sljedeći govornik je gospodin Ashworth. Uh, Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Započet ću sa nekoliko primjedbi. Mislim da je ovo maštovit i ambiciozan program. I zanimljivo je primijetiti da bez jednog eura koji je uplaćen, do, imamo izjave o tome kako će on, kako, imamo izjave vijeća i komisije kako će on doprinijeti rastu. E, naime, plan EPSO-a ni na koji način ne smije dovesti u pitanje višegodišnji financijski okvir. Neke kolege će možda u ovome tražiti mogućnost da da povise sredstva za višegodišnji financijski okvir što nije prihvatljivo. E, no treba e, ipak prilagoditi neke dijelove ovog prijedloga. I želim još jednu stvar reći. E, što se tiče obnove europskog gospodarstva, ja mislim da je kombinirani efekt EFSO-a i kvantitativnog olakšavanja takav da će puno učiniti e, za otvaranje radnih mjesta, ali e, njihov učinak će biti ograničen ako e, države članice ne ispunjavaju reforme i ne ostvaruju reforme u na vlastitom terenu. Također treba naglasiti nekoliko elemenata prijedloga. Treba imati na umu i rizik i mene brine izvor jamstva. Ja kao i neke e, druge kolege brinu se e, vezano za program Obzor 2020. Kvalitetni amandmani su doneseni i e, to su amandmani kolega koje svakako mogu preporučiti. Nadalje, Reža raspodjele i metodologija raspodjele fondova, mora, odnosno sredstava mora biti jasnija i, na, i napokon želim naglasiti da se ne smije ni na koji način politizirati raspodjela sredstava. Parlament kao tijelo koje je suodgovorno i koje je također izloženo risku, trebao bi imati ulogu u nadziranju ishoda i trebao bi voditi računa i imati ulogu o nadviranju uspješnosti ovoga fonda. Hvala lijepo. A sada gospodin Tremoza iz Aldea. Grazie, presidente. Hvala vam, predsjedniče. Dragi kolege. Evo samo dvije minute od mene, jer svi smo mi napisali i poslali naše amandmane, a htio bih vas podsjetiti na tri glavne ideje. Prije svega, liberali su opsjednuti i pogotovo ja kao liberal sa eh, sredozemlja, moramo jasno znati koji su nam prioriteti. Trebali bismo sve, se svi složiti da prioriteti moraju biti prekogranični projekti prilikom predstavljanja europskog eh, plana za ulaganja. Naravno, to znači da moramo pokušati mobilizirati privatna ulaganja i da na stol e, moramo staviti e, projekte koji Europi donose dodanu vrijednost. To znači da ti projekti moraju moći stvoriti gospodarski i socijalni povrat u smislu e, gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. I možemo jako dobro iskoristiti sam posao koji smo odradili u proteklih pet godina u ovom domu u proteklih pet godina parlament, vijeće i komisija su dogovorili TNT i E projekte. I kad kažem mi, mislim na europske institucije, na komisiju, vijeće i na parlament. Dakle, razgovarali smo, raspravljali, dogovarali i glasali o europskim projektima dodane vrijednosti u e, sektoru e, prometa, u sektoru energetike i to su uglavnom bili prekogranični projekti hoću reći da ako ne podsjetimo e, ako se ne podsjetimo svog našeg rada u proteklih pet godina, a ako ne podsjetimo koji su projekti prioritetni, riskiramo da ćemo u zemljama članicama imati e, projekte, dakle, kao i uvijek, neće donositi dodanu vrijednost. Zato kad e, razgovaram sa zastupnicima iz Pučana, na primjer, oni kažu ne trebamo mi ništa identificirati, ne trebamo definirati prioritete. Da, to je možda dobro za zemlje u kojima se ulagački projekti biraju prema analizi troškova i koristi, ali to bi bio veliki rizik za zemlje u kojima se projekti ne analiziraju na taj način. Nedavno je objavljen i izvještaj Europske investicijske banke za prošlu godinu i projekt je definiran kao prioritetan Castor projekt u Španjolskoj sa Europskom investicijskom bankom. I tu je dakle bila velika tvrtka koja je uzela novac, uložila u projekt i sad je e, projekt stopiran zato što je stvorio, izazvao je potrese e, na obali. A to je eto jedan primjer kada su e, novci davani bezuvjetno i bez definiranih projekata. Zato mi stalno inzistiramo na prekograničnim projektima sa dodanom vrijednošću. Ja znam da to stalno ponavljam, ali vidim da nijedan drugi klub to ne spominje. Stoga, e, čestitam izvjestiteljima na odlično, odlično odrađenom poslu, ali mislim da možemo učiniti još i odgovoriti e, zahtjevima naših građana koji žele više Europe, no samo ako će to biti bolja Europa. Hvala. A sada Jean Artwin, izvolite. Merci Roberto. Hvala lijepo Roberto. Gospodin Torvan je odsutan. E, gospođa Mirjada ima riječ. Just a few points really from... Uh... Samo nekoliko komentara u ime Ujedinjene ljevice. Hvala izvjestiteljima, mislim da su odradili odličan posao i baš kao i ostali koji su se javili danas. Neću ponavljati sve ono što je do sada rečeno. Mislim da bismo trebali podržati amandmane koji idu u smjeru, koji se odnose na MSP-ove, socijalne, socijalno poduzetništvo i zadruge. bojim se da se njih ne ostavi na drugom mjestu i da im se samo stvari obećaju pa da se ništa ne dogodi. Moramo stvarno paziti da ulaganja budu dobro usmjerena u područja u kojima su najpotrebnija. Kad je riječ o istraživanju i razvoju, vidimo da istraživanje i razvoj će biti motor pokretač oporavka gospodarstva i s obzirom na to da imamo pad sredstava u obzoru 2020. moramo paziti da se to poštuje prilikom provedbi EFSU-a. E, moramo imati pametna ulaganja, moramo mm, definirati odgovornost i transparentnost. E, svi oni amandmani koji se za to zalažu moraju biti podržani. Moramo isto tako gledati i na načelo jednakosti, a to je da regije koje možda nisu uključene budu uključene kako, e, ne, kako bismo smanjili nejednakost među regijama. Tako da svi oni koji žele podržati Dakle, svi oni amandmani koji se zalažu za te ciljeve moraju biti podržani. Merci. Hvala. Gospodin domasin je ovdje. gospodin Gut također. Gospodin, gospodin Domasin nije ovdje. Onda riječ ima gospodin Maragal. A, Gospodin Lambert je ovdje. Dvoje nas je, dvoje iz odbora za proračun i iz odbora Ekon, onda vas slušam, gospodine Lambert. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Govorit ću na engleskom jeziku. Neću ponovno ponavljati i da se slažemo sa činjenicom da moramo potaknuti ulaganja u Europa i ono što je rekao gospodin Lunas, da ulaganja omogućuju provedbu strukturnih reformi Možda se baš ne slažemo s vama o tome koje su nam strukturne reforme potrebne, ali da, trebamo ulaganja kako bismo potaknuli strukturne reforme e, u Europi. To, to je dvoje povezano, usko povezano. Govorili smo već i o mehanizmima ovog plana. Optimistični smo i smatramo da je ovaj program zapravo, da nema dovoljno sredstava, ali dobro. Koncentrirat ću se na nekoliko stvari. Prvo, mislim da bismo stvarno trebali usmjeriti e, ulaganja ne na politički način, već e, uzeti u obzir stvarnu e, gospodarsku dodanu vrijednost. U tom smislu želimo usmjeriti ulaganja prema strateškim ciljevima strategije Europa 2020. Zato što, i to na ona ulaganja koja će donijeti gospodarski, socijalni i okolišni povrat. Trebali bismo se koncentrirati i na ulaganja koja donose gospodarski najveći povrata kakve, e, smi, kakvog smisla imati ulaganja tamo gdje ih već ima dovoljno, možda bi ih ipak trebalo koncentrirati na ona područja gdje ulaganja nema dovoljno. i zato e, vas pozivam da obratite pažnju na amandman 740. Kad je reč o malim i srednjim poduzetništvima, e, u ovim trenucima velike tvrtke imaju pristup kreditima, imaju pristup financijskim tržištima, nemaju potrebu za kapitalom, više ulaganja treba usmjeriti malim i srednjim poduzećima i socijalnom poduzetništvu, baš kao što je rekla gospođa Rijada. Isto tako ne želimo eh, da se ulaže u tehnologije prošlosti, dakle ugljen, eh, nuklearne, nuklearnu energiju, to, je sve, to sve pripada prošlosti, a mi se moramo koncentrirati na budućnost. I na kraju slažem se s onime što je rekao gospodin Ashworth. Ne želimo da zakonodavci e, mikroupravljaju sve, svime ovome ali opet s druge strane ne želimo dati niti bjanko ček. Stoga smatramo da cilj e, mora biti definiran u uredbi od strane su zakonodavaca, a onda detaljnija pravila ostaviti za delegirane e, aktove koji moraju biti isto tako moraju proći kroz e, nadzor od strane dva su zakonodavca. smatramo da parlament mora imati pristup e, svim informacijama i podacima te e, provjeravati dakle jesu li projekti u skladu sa interesima, ali s druge strane kao što sam rekao ne želimo dati bjanko ček. Moramo osigurati da dobivamo redovite izvještaje oni koji su odgovorni za provođenje projekata kako bi se mjere, dakle poduzete mjere mogle povezati sa očekivanim učinkom. i imamo neke sumnje o realizmu e, nekih pretpostavka ovoga plana. Želimo osigurati da odbor e, ima potpunu odgovornost za e, dakle da pazi da se sredstva koriste na odgovarajući način te da se sredstva kanaliziraju kroz posrednike. Isto tako smatramo da bi parlament trebao sudjelovati u odabiru direktora i zamjenika direktora. I još nekoliko riječi o tome odakle će doći novac. Brine nas da a, kad je riječ o europskom proračunu, da uzimamo novac iz onih dijelova koji su već usmjereni prema ulaganjima. Dakle, obzor 2020. i CEF, to su programi ulaganja. Dakle, bilo bi bolje da se novac uzima iz drugih dijelova proračuna ili iz postojećih marži i fleksibilnosti unutar proračuna, to bi bilo bolje, nego da novac e, izvlačimo iz ulagačkih programa koji već postoji i koji funkcioniraju. Isto tako se slažemo sa zahtjevom da sporazum mora e, potpisati komisija i EIB i da to mora biti regulirano kroz delegirane akte na taj način će se osigurati nadzor od strane zakonodavnih tijela i tu je naša bojazan da vidjeli smo Vidjeli smo kako Sovjetski savez i Kina e, rade, no centralizirano upravljanje nije uvijek najbolji način funkcioniranja. Stoga smatramo da decentralizirani sustav za pokretanje projekata je jako važan. Razgovarali smo sa lokalnim dionicima, lokalnim i regionalnim vlastima i ostalim predstavnicima. A, I mislim da s njima moramo razgovarati o tome na koji način će projekti ostvariti dodanu vrijednost. Što se tiče odbora za ulaganja, mislim da nije dobro da tamo sjede samo stručnjaci iz područja financija. Ovo Mm, ovdje nije riječ samo o financijama, ovdje je riječ o dodanoj vrijednosti za cijelo društvo. Dakle, gospodarska dodana vrijednost, okolišna dodana vrijednost i e, socijalna dodana vrijednost. I zato želimo da u odboru za ulaganja da se ima, da se posveti pozornost tome. E, područja i zemlje koje trebaju ovaj e, fond prema sadašnjoj arhitekturi moglo bi se dogoditi da njima ta sredstva ne dođu. Prema pravilima o sufinanciranju bojimo se da pravila iz e, Pakta za stabilnost i rast bi mogla spriječiti čitav niz zemalja članica koje trebaju sredstva za provedbu projekata. Tako da trebalo bi napraviti vezu sa mehanizmom fleksibilnosti kako bismo osigurali da ne šaljamo ulaganja tamo gdje, već, e, gdje ih već ima dovoljno, umjesto da idu tamo gdje su zaista potrebno. Hvala vam. Merci. Hvala lijepo, gospodin Maragal ima riječ. Yes, thank you, President. Um... Mm, uh, Hvala predsjedavatelju, samo ću nastaviti na uh, ova neka iznesena razmatranja. Mislim da uh, EFSU ima problem vjerodostojnosti, to, je već, to su već izvjestitelji rekli i mi želimo našim radom dati tome maksimalnu vjerodostojnost I zato je glavni cilj naših amandmana e, zapravo napraviti projekt kakav želimo podržati. E, mi smatramo da je ovo i doprinos održivijoj Europi i zato predlažemo sustav bodovanja koji se temelji na jasnim i preciznim kriterijima jedan od kriterija su emisije stakleničkih plinova, obnovljive energije, obrazovanje i izobrazba, s time da se treba dati prednost regijama sa visokom nezaposlenošću i jazom proizvodnje. S obzirom da su resursi oskudni, trebamo financirati one projekte koji imaju jasnu, e, elemente dodanosti, dodane vrijednosti. E, treba uzeti u obzir i politiku ravnopravnosti spolova. E, banka ima u tom smislu jasnu politiku i takvim aspektima treba posvetiti razmatranje. E, odakle će doći novac? E, što se tiče proračuna, mi smo na strani onih koji smatraju da trebamo sačuvati projekte Obzor 2020 i CEF i da e, sve ovo što su kolege rekli prije mene, uključujući i godišnje viškove u proračunu koji su također jako važni. Mi se naravno nadamo raspravi i korištenju fondova, primjerice da se pozabavimo drugim izvorima nezaposlenosti, da uvedemo gornje e, granice fondova koje pojedinačni projekti mogu dobiti ili koristiti obveze kohezijske politike za ovo srednjeročno financijsko razdoblje. Sve je to prilično složeno, no možemo koristiti i e, ove rezerve koje imamo. E, također je potrebno donositi odluke na temelju godišnjih proračuna. Jednako tako smatramo da decentralizirana pomoć u ovom projektu je nešto što je jako važno. Ne samo pomoć, već e, i stvarno uključivanje regionalnih i lokalnih dionika, stvaranje partnerstava i korištenje već postojećih partnerstava. Kada govorimo o uključenosti Europskog parlamenta u smislu nadzora i izbora rukovorećeg rukovodećeg direktora i izvršnog direktora, to je nešto što također treba razmotriti. Također je jasno da odbor za ulaganja treba imati multidisciplinarni pristup kako bi se razmotrili svi financijski aspekti. Komisija kaže ako želimo da se privatni novac pojavi i da se primjeni na naše gospodarstvo, da onda ne smijemo uvjetovati stvari i reći da su sredstva namjenska i tako dalje. No ja bih rekao da to nije tako. Ajmo stvoriti novac E, mehanizam zapravo koji će privatnom novcu omogućiti rast u vlastitom interesu, a istovremeno i smanjenje regionalnih e, razlika i poboljšanje socijalne situacije i situacije sa zapošljavanjem općenito. I, Hvala lijepo. Gospodin Zandi. Te, e, Hvala. Pokušat ću biti kratak i osvrnuti se samo na najbitnije točke za nas, zato što su ostali kolege već e, dali vrlo dobre detaljne analize. Prva točka se odnosi na upravljanje. Ja nisam baš uvjeren da moramo isključiti političko e, usmjeravanje ovog fonda. Ovaj je fond bio politička odluka i mora postojati jamstvo da će se da će ulaganja slijediti ciljeve koje je definirala Europska unija. Europska investicijska banka i komisija u proteklih nekoliko godina nisu zajamčili uključivanje tih ciljeva i nekih e, i neki projekti koje je financirala Europska investicijska banka nisu eto bili kako treba. netko je spomenuo projekt Castor, a i mi smo imali jedan takav projekt u Italiji, u Mestreu. Stoga smatram da ipak treba postojati političke, e, političke, političke smjernice i zbog toga smatram da bismo u upravnom odboru trebali imati po jednog predstavnika iz zemlje članice. Jer smatram da ćemo na taj način e, ispuniti, to je slijediti ciljeve koje je definirala Europska unija, e, ciljeve gospodarskog rasta i rasta korištenja zelene energije. Što se tiče demokratske odgovornosti, Europski parlament je jedina institucija koju su direktno izabrali građani i kao takav mora imati mogućnost demokratskog nadzora. A što je najvažnije, mora imati e, zadnju riječ prilikom e, odobravanja odbora za ulaganja, budući da će na kraju krajeva taj odbor e, ocjenjivati sve projekte koji budu predstavljani. Što se tiče vrste ulaganja, naš prijedlog je da ponovno uravnotežimo onaj dio fonda koji će ići za ulaganje u infrastrukturu, a i onaj drugi dio koji će ići za mala i srednja poduzeća. Mi bismo voljeli vidjeti da fond najviše bude usmjeren na podršku malim i srednjim poduzećima, zato što su upravo mala i srednja poduzeća naj, zauzimaju najveći dio proizvodnog sektora u Europskoj uniji. Zato mislim da je bitno koncentrirati se na MSP-ove i posebice na start-upove i inovativne novonastale tvrtke, ulagati u istraživanje i e, razvoj, jer će upravo ta ulaganja zajamčiti gospodarski progres, ali i socijalni progres i to i srednjeročno i digoročno, a to mora biti jedan od ciljeva ovog fonda. Što se tiče kriterija za ulaganja, to su već spomenuli i kolege, mislim da se tu možemo dogovoriti. E, treba prioritizirati područja koja u ovom trenutku krize su e, doživjela najveći pad ulaganja. Ako želimo imati Europu koja se kreće jednom brzinom, koja se kreće zajedno, u kojoj svi imaju jednaka prava i mogućnosti, onda je jako bitno koncentrirati ciljeve ovog eh, fonda u te, eh, ta područja. Iz tog kuta gledišta mi bismo isto tako voljeli vidjeti da eh, lokalna i regionalna tijela također imaju nešto, dakle, da i oni mogu reći svoje mišljenje kad je riječ o ulaganjima, zato što ipak oni najbolje poznaju situaciju na terenu. Još jedna ključna točka koju bih se htio dotaknuti je transparentnost. Ona je jako bitna i to posebice s obzirom na najnovije e, kriterije za transparentnost koje je Europska investicijska banka objavila u proteklih nekoliko tjedana. Mene stvarno brine zato što e, nekoliko tjedana prije pokretanja od tog fonda kriteriji transparentnosti koje je objavila e, Europska investicijska banka su daleko bolji od ovih naših. Stoga smatram da bismo trebali pronaći kompromis koji će omogućiti transparentnost u e, odabiru projekata koji će se financirati iz fonda. Zadnja točka se odnosi na pokriće i na jamstva. Ja baš ne shvaćam na koji način ćemo pomiriti cilj <clears throat> da imamo sigurno jamstvo za privlačenje ulaganja i privlačenje privatnih ulaganja kroz postupak kojim se ta sredstva prikupljaju iz godine u godinu bez ikakve sigurnosti. Mislim da je jako važno definirati jamstvo od samog početka, definirati koja će se sredstva uzeti za financiranje tog jamstva kako bismo cijelom procesu dali e, veću razinu sigurnosti. U protivnom riskiramo stvaranje nesigurnosti sa dvije strane. Sa strane fonda i jamstva, dakle nesigurnost za privatne ulagače, dakle hoće li biti uopće takvog jamstva i odakle će se uzeti sredstva, a druga nesigurnost se odnosi na e, postupak donošenja proračuna. Kao što znamo, uvijek je jako teško i jako komplicirano. Teško je vidjeti odakle se mogu uzeti sredstva, to je uvijek problem. Tako da, prema mojem mišljenju, mislim da moramo, e, da je bolje da definiramo odmah sada sigurnost, kako će se to jamstvo financirati, kako bismo ulagačima dali malo jasniju sliku budućnosti. Želim svima puno uspjeha u ovom radu, svim e, klubovima. Treba će nam sreće, vremena nema puno i ako želimo napraviti nešto kako treba, to nam stvarno neće biti jednostavno. Tako da, eto, to će biti naš pristup. Hvala lijepo. Čuli smo naša dva izvjestitelja, gospodina Fernandeza i gospodina Bulmana. Čuli smo također i izvjestitelje u sjeni. E, sada slušamo raspravu i dajem sada riječ e, onima među vama koji žele izraziti svoje mišljenje. Najprije gospođa Toma. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega i ja želim zahvaliti našim e, izvjestiteljima i želim im dati svu svoju moralnu i političku podršku. Krenuli smo od dobrih temelja i e, želim e, se prikloniti onome što je rekao gospodin Karas i njegova kolegica vezano za volju parlamenta da u zadanim rokovima e, dođemo do kraja s ovim poslom i e, također je važno osigurati i učinkovitost ovog plana. Ostaje još e, samo nekoliko spornih točki, ja ću napomenuti tri napomenuti tri, a radi se o točkama koje su potrebne da bi se ovaj fond poboljšao. Prva stvar kao član odbora za proračun e, pitam se e, kakav će ovaj fond, odnosno ovaj plan imati utjecaj na proračun. Mi mi imamo izdašan proračun i to je samo po sebi dobro jamstvo. Dakle, e, što se te strane tiče sve je u redu, ali što se tiče odabrane proračunske linije, tu vidim problem. Kada pogledamo predviđanja i projekcije Europskog vijeća za istraživanja. Vidimo da su oni suočeni sa velikim problemima vezanim za obzor 2020 i trebamo odgovoriti na te bojazni probleme. Što se tiče fleksibilnosti, željela bih se vratiti na ono što je rekao gospodin Dijani. Za ulagače to će biti element e, nesigurnosti i nestabilnosti jer ako se jamstveni fond prikloni proračunu, onda je sigurnost potpuna. Ono što se poslije javlja jeste samo to da trebamo voditi računa da svake godine imamo dovoljno u proračunu za jamstva. Nadalje, ne trebamo dirati u ovih 16 milijardi No, odabir od 50% naslanjanja na proračun, tako reći, mislim da je proizvoljan. Vezano za onih 3% javnog deficita, sve su to brojke možemo odabrati i ne 50%, već 30% ili 25%. To ništa ne mijenja, postoje mehanizmi koji jako dobro funkcioniraju. drugo pitanje vezano za uvjetovanost. Ja sam slušala gospodina Fernandeza kad je govorio o tome kako ne smijemo kočiti projekte ili kako ne smijemo neke projekte a priori isključiti iz financiranja. Ne smijemo zaboraviti naše glavne ciljeve a to je otvaranje e, radnih mjesta. Na kraju krajeva to je jedan od glavnih razloga zašto ovaj plan ulaganja postoji. I zato mi je problem to što ne postoji uvjetovanost vezano za otvaranje radnih mjesta. Kao što rekoh, Mm, kao što rekao, postoji problematika vezana za uzimanje e, sredstava iz obzora 2020 i iz e, instrumenta za povezivanje Europe. E, treća stvar, to je uloga regija i Europske investicijske banke. Pokazalo se da su regije naj bliže malim i srednjim poduzećima. Pokazalo se i da su projekti malih i srednjih poduzeća projekti koji najviše radnih mjesta otvaraju. Zato bismo i u tom pogledu trebali unijeti neka poboljšanja u ovaj projekt. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala lijepo. A sada a, go će riječ uzeti gospodin Bač. Hvala lijepo, e, gospodine predsjedniče. Ja mijenjam gospodina Torvalca. Ispričavam se što kasnim, jutros sam bio spriječen. Prva stvar koju bih želio naglasiti je sljedeće. EFSU koji je predložio gospodin Juncker je novi instrument. I mislim da novi instrument eh, ne, bi trebalo pokušavati tretirati na način da u njega unosimo sve tradicionalne elemente koji su dijelom onih programa koji već postoje na europskom na razini Evropske unije. Prema našem mišljenju, ono što je novo treba tretirati na nov način. Ne bismo trebali pokušavati stalno ponovno uvoditi u odredbe neke elemente koji su prisutni u drugim elementima i koji se na drugi način financiraju. Dakle, novi instrument treba se tretirati na novi način. To je prvi element. Nadalje, vezano za kriterije. E, kriteriji koji će se koristiti za odabir programa. Ti bi kriteriji trebali prije svega ispuniti kriteriji e, dodane vrijednosti. To nije e, kohezijski instrument, radi se o fondu za strateška ulaganja. Dakle, radi se o ulaganjima koja inače prema uobičajenim mehanizmima ne bi bila ostvarena. Nadalje, radi se o ulaganjima visokog rizika, a ulaganja visokog rizika su takva da nikad ne možemo predvidjeti kakva će biti posljedice za zapošljavanje. Mi ne možemo reći, čak i kada bismo pitali istraživača koliko će ovaj fond otvoriti radnih mjesta, to je nemoguće reći, oni vam to ne bi znali reći. Mi bismo željeli izbjeći kriterije koji nisu u konvergenciji sa strateškim ciljevima fonda. No, ti ciljevi moraju biti u konvergenciji e, sa e, glavnim ciljevima EU unije kao takve. Treći element. Ako želimo dati šansu ovom fondu da bude nešto novo i da nam e, donese nešto novo, mislim da bismo u ovim tijelima fonda trebali izbjeći svaku politizaciju. Dakle, naše kolege, čuli smo, neke kolege bi htjele predstavnike država članica u upravnom odboru. Što to znači? Da će oni ovdje biti neka vrsta stražara ili da neće doprinijeti ako se njihovi projekti ne uzmu obzir ili i tako dalje. Dakle, to je u potpunosti u suprotnosti sa logikom koju smo usvojili kako bismo stvorili ovaj fond i u, u, prot, u, prot, u suprotnosti sa onime čemu bi ovaj fond trebao služiti. Naime, iako je predviđeno u dokumentu izvjestitelja gdje je riječ o modalitetima interferiranja Europskog parlamenta. Naime, mi u odboru, u jednom parlamentarnom odboru nismo pozvani da evaluiramo kvalitete kompetencije stručnjaka koji će sudjelovati u nekom od odbora na, na temelju kojih e, kriterija bismo mi uopće mogli procijeniti kvalitetu nekog stručnjaka koji će biti član odbora? Kako bismo mi to trebali učiniti? Ne znam. Na kraju krajeva mislim da to i nije naša zadaća. Naša je zadaća osigurati dosljednost nekog instrumenta i trebamo voditi računa da su sredstva koja su potrebna da bi on funkcionirao prisutna. Dakle, imam rezervu i zadršku vezanu za intervenciju naše institucije u odabiru upravitelja i u odabiru stručnjaka. Apsolutno mi se čini da je to besmisleno. Što se tiče samog financiranja, mislim da je ključna stvar, naravno, važno je, važno je da jamstveni fond bude, tako reći, napunjen. To je jako važan kriterij. Dakle, s jedne strane fond će biti punjen od strane Europske investicijske banke. Dakle, s jedne strane imamo tih 16 milijardi, a, a s druge strane 8 milijardi od toga bi trebalo proizići iz proračuna. No, mi smatramo u svakom slučaju da je iznos od 8 milijardi dobar iznos. Što se tiče drugih načina ispunjavanja punjenja ovog jamstvenog jamstva, ispričavam se, isključeno je da se to učini na načine na koji to predlaže komisija, to je da se uzimaju sredstva iz obzora 2020 i iz instrumenta za povezivanje Europe. Dakle, svake godine bismo trebali voditi računa o načinima na koji će se puniti fond, ali prije nego što odlučimo na koji način ćemo to činiti, onda bismo trebali vidjeti može li se na bilo koji način fond puniti iz nekih drugih, iz nekih drugih sredstava, iz nekih drugih izvora. Bilo je riječ i o članku 18. i 19. Bilo je riječ i o tome kako, kako umanjujemo kapacitete fonda. Svake godine komisija bi iz svakog mehanizma trebala predvidjeti elemente koji su nužne kako bismo punili jamstveni fond. E, članak 18 i članak 19 predstavljaju samo jednu vrstu, a, a, one govore o obzoru 2020 i o instrumentu za povezivanje Europe, a mi to ne želimo. Ne bismo trebali popustiti ucjenu nekih u komisiji koji kažu da ćemo oduzeti svaku vjerodostojnost fondu ako ne usvojimo članke 18. i 19. I napokon posljednji problem, gospodine predsjedniče, a to je problem oko, kojeg se još uvijek nismo odlučili, a to je vezano za sporezum između Europske investicijske banke i komisije. Bili to trebalo biti u obliku delegiranog akta. Postoje prednosti i postoje mane. Što se tiče prednosti, naravno postoje prednosti koje su vezane za tehničke, prednosti tehničke narave, ali u delegiranim aktima postoji jedan element nesigurnosti. U nekom trenutku parlament ima ovlasti povući, odnosno obustaviti na neki način delegirani akt. I gdje smo onda? Što će se onda dogoditi? Zato vas molim da prije nego što se upustite u to, eh, da međusobno provedemo vrlo duboku raspravu o oportunosti eh, tog, eh, tog mehanizma. Jer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 ja sam izvjestitelj za odbor, iz odbora za obrazovanje i kulturu, a to je odbor koji zapravo pokriva samo jednu mali udio ovog fonda. Međutim, u nekim, e, nekom smislu je on i ključan za uspjeh cijelog projekta. Mi se ovdje bavimo svim vrstama planova, kojima se komplicira kako će se koristiti sredstva u ovom fondu. Ono što klubovi, politički klubovi ovdje pokušavaju učiniti jest obraniti ono što su već postigli u proračunu. No mislim da vrijedi ukazati na nešto vrlo konkretno a to je da je ključ e, europskog gospodarskog uspjeha visoka konkurentnost, jednostavni porezni sustav, energetska sigurnost i zajednička energetska politika. E, dok raspravljamo o ovom fondu, u kontekstu rasprave o minimalnim plaćama za vozača kamiona, ja bih rekao da postoje različiti načini e, poticanja ulaganja u Europi. No jedini način do gospodarskog uspjeha jest ako ne budemo stvarali komplikacije na zajedničkom tržištu koje već imamo. Ja bih taj isti argument prenio i na fond i na EFSU. Dakle, ja pozdravljam e, izvjestitelje, čestitam im na fenomenalnom poslu kojeg su se primili Argument, no argumentirao bih da trebamo podnijeti minimalni broj amandmana. Ne bismo trebali komplicirati ovu stvar i odlagati provedbu. Hvala. Hvala lijepo, gospođa Mudi. Gospođa Claire Mudi. Hvala vam. Da, prvo ću, zahvaljujući zahvaliti izvjestiteljima na e, cijelom uloženom trudu, radu i svemu onome što će još morati odraditi. No, e, moram se nadovezati i na druga mišljenja i točke, a to je ideja da parlament e, se neće lako dogovoriti oko ovoga i oko provodbe e, tog fonda u, u pravovremeno u danim rokovima. Mislim da je dokaz toga već ovdje. E, mi želimo sporazum, ali postoji kolektivna mudrost i amandmani koji su izneseni e, predstavljaju to. To je način da se ovo poboljša, da se osigura da taj instrument bude dobar, da osigura ono što svi želimo, a to su radna mjesta i rast u cijeloj Europskoj uniji. I završno, što bih e, željela reći dvije stvari zapravo. Prvo je da treba osigurati taj, e, ta dodanost, dakle e, da se ne radi tu od oduzimanju sredstava sa iz područja gdje se već radi na stvaranju tih radnih mjesta i rasta, a to je obzor 2020, a Isto tako nakon, e, nakon postizanja ciljeva ulagačkog e, plana. Znači treba osigurati da kriteriji budu jasni za početak i da postoje informacije i sposobnost pro, e, procjene provedbe onoga što se, će se odraditi kroz ulagački plan. Hvala lijepo, gospođa Moska. Sì, grazie. Voglio aggiungere solo alcune ehm, ulteriori... Ehm, Hvala, ja ću dodati samo nekoliko dodatnih točaka. Sa konkretnim pitanjem, a to je e, koje bih željela naglasiti, mislim da doista trebamo ponuditi mogućnosti i pronaći neki način da radimo na, učinkovito dalje na tome kao institucija. Naravno, institucije tu imaju različite teškoće u smislu ponovog stjecanja određene vjerodostojnosti, a ovaj konkretni fond treba bi, trebalo bi se koristiti e, da se pojača taj napor i da se istovremeno i pojača kredibilitet ove institucije. U tom smislu je vidljivost ovih napora veoma važna, analiza fonda, da se vidi u kojoj mjeri e, projekti koji će biti rezultat e, ovog fonda će utjecati na sve građane, kada da će imati e, izvršne posljedice za sve subjekte i poslovne subjekte koje u tome sudjeluju. Mi na fond trebamo gledati na nešto što će osnažiti našu vjerodostojnost, naš kredibilitet i što će osnažiti povjerenje naših građana u institucije. Nadalje e, bih želio također naglasiti tu dodanost, to je dosta jedan od ključnih kriterija i mislim da trebamo osigurati i određeno jamstvo kontinuiteta. To sve treba biti, taj fond treba biti dio jednog duže kontinuuma i to jamstvo mora postati To mora biti jamstvo i ko, koje ima kontinuitet. Kao drugo, ja se slažem sa upućivanjem, sa spominjanjem MSP-a u kontekstu amandmana koji su izneseni mi pokušavamo uputiti ne samo na MSP, već i na mikropoduzeća. One se nalaze u čitavoj Europi i tu postoji naravno raznolikost u smislu koje karakter imaju ta male i srednja poduzeća to su poduzeća koja također treba imati koristi od ovog fonda, a osim toga smatram da je važno osigurati bolju definiciju prekograničnih aktivnosti i tu smatram da je važno da postoji određena dosljednost, koherentnost e, politike kako bismo razumjeli što mislimo, što podrazumijevamo pod prekograničnim aktivnostima. To može uključivati projekte, koji utječu na zemlje koje su e, posebno, u posebno teškom stanju i koje trebaju e, se okoristiti ovim sredstvima i na kraju krajeva politikama Europske unije. Nadalje, razlike koje postoje između zemlje, od zemlje do zemlje e, su određene idiosinkrazije. Tu treba uzeti u obzir e, princip regionalnosti, imamo tu velik jaz u ulaganjima i trebamo se još više usredotočiti na mogućnosti, odnosno ograničene mogućnosti određenih država članica zbog uvjeta tamo, zbog izuzetno teške gospodarske situacije, nezaposlenosti i tako dalje i u konačnici ono što je jako važno, a već je naglašeno, bitno je biti jasan, e, jasan u odnosu na zakonodavstvo Europske unije, e, baš što se tiče stvaranja, provedbe i korištenja ovog fonda ukupno. Hvala. Je ne pas de parole. Hvala lijepo, ne vidim da itko drugi traži riječ. Zato ću zamoliti komisiju koju predstavlja gospodin Benjamin Angel da nam iznese svoje stajalište vezano za riječi koje je e, sad čuo. Zahvaljujemo mu i zahvaljujem e, gospođi Marijan Paragan koja predstavlja Europsku investicijsku banku, a koja će uzeti riječ nakon gospodina Žela. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Htio bih e, se fokusirati na pet e, točaka vezanih za proračun, za upravljanje, za državnu potporu, za izvješće o e, evaluaciji i o trajanju fonda. Započet ću s proračunom. Vidim da su ovdje stajališta u parlamentu još uvijek dosta e, izmješana. E, komisija je apsolutno uvjerena da parlament, da parlament ne može samo odbaciti plan e, financiranja i reći kako će se to prepustiti proračunskoj, godišnjoj proračunskoj raspravi vezano za jamstva. Takava odluka bi prema našem mišljenju bila nezakonita, budući da članak 310 ugovora vrlo jasno vrlo nas jasno prisiljava da osiguramo kako, sva, e, kako, svi propisi koje donosimo budu u skladu sa višegodišnjim financijskim okvirom i nemamo u, margine, nemamo zapravo dovoljno margine unutar tog višegodišnjeg financijskog okvira. Neću sada govoriti o onom o čemu sam govorio u Strasburu, o našoj mogućnosti osiguravanja predvidljivosti potrošnje Europske unije. Samo bih želio dodati još nekoliko elemenata. Neki su od vas se zapitali e, zašto ne uzmemo novac e, i dodamo 1b. To bi zahtjevalo promjene višegodišnjeg financijskog okvira, a kao što svi znamo to je vrlo delikatno, e, to je, to je vrlo delikatna stvar. Oduzimanje novca iz pričuve strukturalnih fondova ne, bi traži, ne traži izmjene višegodišnjeg financijskog okvira, ali traži promjene uredbe o zajedničkim odredbama Europskog strukturalnog i investicijskog fonda. Želim samo podsjetiti da je usvajanje ove uredbe nastupilo nakon 67 trijaloga. Dakle, ponovno otvaranje ovog, ove uredbe i rasprave o ovoj uredbi bila bi prava Pandorina kutija. Zatim, znuki su govorili i o o drugim, o fleksibilnosti, o instrumentu za fleksibilnost. Višegodišnji financijski okvir je u tom smislu vrlo jasan. On se može koristiti samo unutar godišnjeg proračuna nakon što su sve druge mogućnosti preraspodjele istrpljene. Drugim riječima ne može se E, koristiti za druga višegodišnja financiranja, kao što je ovo o kojem sada govorimo. Dakle, vraćamo se tome da dodajemo 1a, a kada dodajemo 1a, onda je situacija vrlo jasna. Ako želite zaštititi obzor 2020 instrument za povezivanje Europe, posljedica će biti da ćemo imati velike, velike, velike padove u sredstvima drugih, drugih projekata, kao što je na primjer Erasmus. Želi li parlament oduzeti ogromna sredstva Erasmusu? To je pitanje. Što se tiče obima jamstvenog fonda, ovo nije nikakva ucjena. Ja samo spominjem programe koji su pod 1A Dakle, imamo Erasmus, Fiscalis i Galileo. Najveća, najveća omotnica su upravo Horizonte 2020 i instrument za povezivanje Europe koji predstavljaju 70% sredstava. Što se tiče obima, odnosno volumena jamstvenog fonda, Mislim da nam je potrebno tri stvari. Prije svega potrebno je osigurati tu, tu adicionalnost. Mislim da je to e, cilj koji dijele i vijeće i parlament i komisija. Kako bismo osigurali taj element, e, potrebno je omogućiti e, Europskoj investicijskoj banci da podnose više rizika, odnosno osigurati im ta, takav okvir. Želimo trebamo vidjeti želimo li doista djelovati drukčije u odnosu na načine na koji smo djelovali sada. Nadalje treba osigurati predvidljivost europskog proračuna. Kao što znamo, kalibracija rizika koji su proveli komisija i Europska investicijska banka. Dakle, e, došli smo do zaključka da postoji rizik gubitka 6,5 milijardi eura. Znam da će neki od vas reći, ali zašto onda ne ograničimo jamstveni fond na 6,5 milijardi eura, ali iskreni odgovor jest da je ova projekcija, projekcija koja se temelje na statističkoj predvidljivosti. Samo praksa nam može reći kakve ćemo gubitke imati. I mi smo doista uvjereni da je bolje imati neku vrstu zaštite neku vrstu zaštite, ne želimo ovakvo iznenađenje, ne želimo proračunske drame koje se događaju unutar jedne godine. I posljednji razlog, Dakle, puno smo komentara čuli u vezi s time kako je jako malo javnog novca uključeno u ovaj plan. Ja naime nisam siguran kako medija interpretira vrlo jedinu jasnu omotnicu u našem planu. Ovo je, ovo je sada bila zagrada koju zatvaram. Znam da su osobito gospodin Fernandez uputili na neke prijedloge vezano za terijeno sredstava u one proračunske linije koje su, koje su rezane. To treba razmotriti postoji i mogućnost da to razmotrimo i apsolutno smo spremni to učiniti zajedno s parlamentom. Što se tiče upravljanja, upozoravamo vas da se smjernice za ulaganje, a dakle, da se, dakle, usvajaju putem delegiranih akata. Mi smo svjesni da postoji rizik, rizik da ćemo dobiti komentare svih 28 država članica i svih odbora i bude li tomu tako, bude li tako, a, morat ćemo zajedno raspravljati o tome. Neki među vama su rekli da ne žele dati bjankoček komisiji Europskoj investicijskoj banci. Dakle, očito je da moramo pronaći način da vi dobijete potrebne informacije kako bi vaše legitimne bojazni i brige bile u potpunosti otklonjene. Što se tiče pitanja mogućnosti sudjelovanja u fondu odnosno u upravnom odboru i odboru za ulaganja i mogućnost sudjelovanja privatnog sektora i, e, i, i, država članica. Komisija kaže, komisija vam može odgovoriti da to ne bi bio presedan. Mi danas imamo već čitav niz slučajeva gdje javni sektor sudjeluje zajedno sa privatnim sektorom, kao što je slučaj sa nekim investicijskim fondovima ako parlament usvoji mišljenje koje je, koje je usvojilo i vijeće, a e, to je mišljenje prema kojima je bolje ograničiti sudjelovanje država članica u, odbor, u upravnom odboru, a, to je nešto što će komisija svakako uzeti u obzir. Što se tiče odbora za ulaganja, prošli puta sam rekao da ne želimo politizaciju odabira članova odbora za ulaganja. E, ti članovi moraju biti u potpunosti neovisni i to je temelj našeg prijedloga. Ako na to bacimo bilo kakvu sumnju, ako na njihovu neovisnost bacimo bilo kakvu sumnju, otežat ćemo si posao i otežat ćemo si privlačenje privatnog financiranja. To je upravo ono što želimo postići. Naime, želimo postići 80% privatnog financiranja i u tom smislu ne želimo nikakav rizik, kao što je rekao gospodin Depre, potreban nam je stručnjak koji će odabrati stručnjaka. Ja sam naime radio na investicijskom planu od rujna i moram vam reći da sam u potpunosti nesposoban, nesposoban odabrati pravog stručnjaka koji će koji će biti član odbora za ulaganja. Dakle, potrebno nam je, potrebni su nam stručnjaci da bi odabrali stručnjake. Neki su rekli da trebamo osnažiti e, neovisnost i u svakom slučaju to komisija podržava. Mi smo spremni raditi s vama na tome. Mi želimo osigurati neovisnost ovog fonda. Vi ste između ostaloga izrazili i bojazan E, vezanu za prvu mješavinu kompetencija unutar ovog fonda. E, to je također nešto što dijelimo s vama. Mi apsolutno moramo osigurati, e, osigurati pokrivenost pokrivenost svih područja i ta pokrivenost svih mogućih područja stručnosti treba biti također obuhvaćena i samom uredbom. Što se tiče što se tiče direktora i u svjetlu onoga e, što je odlučeno prošle godine za različite prijedloge, mi e, smo spremni raditi na jednom zajedničkom nacrtu u tom smislu što se tiče uloga nacionalnih i regionalnih razvojnih banaka. To je nešto o čemu su mnogi od vas govorili. Jasno je da ne postoji centralizacija projekata u samoj uredbi. E, svaka nacionalna razvojna banka može poslati projekte Europskoj investicijskoj banci. Ako Europska investicijska banka smatra da je projekt održiv, da nije da je projekt održiv, onda će projekt poslati u odboru za ulaganje i onda će odbor za ulaganje odlučiti, ali ne postoji nikakvo filtriranje. I ne postoji nitko u državi članici koji će odlučiti može li neki projekt otići u Europsku investicijsku banku. Svaki dakle razvojni svaki potencijalni korisnik može izravno slati svoj, evropsku, svoj projekt Europskoj investicijskoj banci. Što se tiče državne potpore, važno pitanje. Komisija još uvijek radi na pripremanju smjernica za e, državne potpore kako bismo e, osigurali da ono što mi radimo unutar ovog fonda bude e, u skladu sa državnim potporama odnosno u skladu sa uredbama i propisima koji se odnose na državne potpore. Naravno, mi ne želimo ni na koji način preopteretiti provedbu fonda, ali svakom slučaju ono što moramo osigurati jeste da se ne udvostručuje izrada infrastrukture i želimo poštivati sva naša načela. Zbog provjere dosljednosti sa državnim potporama bit ćemo u mogućnosti ubrzati ulaganje u odnosu na današnju situaciju. Danas, kada država članica želi sufinancirati neki projekt, potrebno joj je gotovo godinu dana da dobije od nadležnih evropskih vlasti zeleno svjetlo. No, zahvaljujući provjerama dosljednosti, opća uprava za tržišno natjecanje moći će dati zeleno svjetlo unutar samo dva mjeseca i nitko se ne bi trebao bojati državne potpore. Upravo ovaj postupak će nam omogućiti da ubrzimo cijeli proces u odnosu na ono što se događa danas. Što se tiče evaluacije i izvješćivanja, uzeli smo u obzir sve amandmane koje pozivaju na osnaživanje evaluacije i izvješćivanja samom parlamentu i u svakom slučaju ćemo razmotriti sve te amandmane i to vrlo pomno. Što se tiče trajanja fonda, e, kao što znate, morate zaključiti gospodine gotovo sam završio, odgovara komisija. Dakle, e, komisija je e, predložila da fond bude stalan. U raspravi sa vijećem izašlo je na vidjelo da države članice idu u smjeru koji su naveli mnogi od vas, a to je da ono što činimo je novo. Zato ćemo nakon tri godine morati provesti temeljnu reviziju i onda ćemo vidjeti što treba eventualno prilagoditi ili promijeniti. To je u svakom slučaju zdravorazumski pristup eh, koji komisija podržava. I napokon eh, želim eh, zahvaliti svim zastupnicima parlamenta na velikom interesu koji su iskazali za ovaj projekt. Dobili smo dakle gotovo 2000 amandmana što pokazuje da je to prioritet ne samo za komisiju već i za parlament. Hvala lijepo gospodine predsjedniče i ispričavam se što sam predugo govorio. Hvala lijepa gospodine Anžel, vaše e, riječi o proračunu a, nas nisu ostavile neosjetljivima i sada ću riječi, dati riječ gospodinu Bogeu. Dajemo samo jednu minutu, ne više. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Cijenim mudrost komisije, ali arogancija s kojom se ovdje brani ta E, njihova pozicija, to doista nije prihvatljivo. Naravno da govorimo, e, naši proračuni su se temeljeni na godišnjim godina, e, a kako osigurati ta sredstva postoje pitanje naših proračuna. Mi imamo pravilo plus minus 10% fleksibilnosti. Želite li sada to pravilo ukloniti zato što ne nije osigurana garancija od 8 milijardi. Naravno da mi želimo zajamčiti tu to jamstvo, ali isto tako želimo i e, pravila, poštivati pravila i e, e, komisija je slično napravila i kod Galilea i Itora i kroz različitih e, paketa za vrijeme Barazove komisije. Ako ćemo to raditi na taj način, e, zaista ćemo lupiti glavom u zid. E, mislim da se morate savjetovati oko toga. Gospođa Marijan Šobaragan iz Europske investicijske banke. Thank you very much. Hvala vam. Ja želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta što su dali mogućnost Europskoj investicijskoj banci da bude predstavljena ovdje danas, što smo čuli vaše mišljenje i eh, hvala vam i na svoj podršci koju pružate Europskoj investicijskoj banci na eh, usmjeravanju sredstva za financiranje Europskog plana ulaganja. To nije odgovornost koju olako shvaćamo i to vam želim reći. Slušala sam vas i razmišljala sam o rečenici koju moja djeca koriste kod kuće. Smanji, i ponovno iskoristi, recikliraj. Smanji. Smanjiti e, korištenje javnih sredstava, a istovremeno povećati ulaganja. To je o čemu, ono o čemu danas govorimo. Treba nam rast i trebaju nam nova radna mjesta i treba nam dugoročna konkurentnost za Europsku uniju smanjiti korištenje sredstva prilikom, e, a istovremeno potaknuti ulaganja. Ponovno iskoristiti kapital koji zahvaljujući vašoj analizi i nadam se da ćemo doći na kraju do zaključka da ćete pružiti to jamstvo od 16 milijardi eura Europskoj investicijskoj banci. Mi ćemo pružiti 5 milijardi i tim sredstvima ćemo mobilizirati 60 milijardi za operacije. Europska investicijska banka će dati 60 milijardi u gotovini. E, taj novac dolazi od nas, zahvaljujući jamstvu i zahvaljujući trostrukovoj e, ocjeni trostrukog A koju ima Europska investicijska banka i mi ćemo ta sredstva moći mobilizirati sa tržišta kapitala. I još jedna mogućnost EIB-a je e, da ćemo mi staviti svoje naše osoblje da radi na tome i reciklirati zato što ono što radimo je zapravo konceptualni pomak. Umjesto korištenja bespovratnih sredstava ćemo koristiti jamstva i umjesto subvencija jamstvo. I to su instrumenti koji se mogu vratiti, nadoknaditi ponovno. htjela bih govoriti, vam nešto reći o tri stvari. Činjenica da jamstvo koje će se dati EIB-u mora biti čvrsto. Drago mi je da sam čula riječi neopozivo i bezuvjetno, to je ključno. Isto tako moramo imati pravo vremena plaćanja prema u okviru tog jamstva. I jako je važno da imamo na umu da to jamstvo ne smije biti fragmentirano. Korisnik jamstva bi trebala biti Europska investicijska banka. Bank EIB će raditi sa nacionalnim bankama, sa nacionalnim e, i sektorskim platformama ali moramo znati tko je na kraju odgovoran za isporučivanje 315 milijardi. I za to biste trebali gledati na EIB i na komisiju. E, to nije fragmentirana odgovornost. Imamo, imajmo na umu i to da ćemo tražiti e, usklađenost sa politikama Europske unije, a ponekad ne nacionalnih interesa i nemojmo samo doprinijeti dodatno fragmentaciji e, financijskih tržišta. To sigurno ne bi pomoglo onome što pokušavamo postići. A sada da se dotaknem e, dodatnosti, dodane vrijednosti, to je naravno jako važan element. Naravno, svi smo, mm, svima nam je jasno da ne govorimo o, o istim stvarima, niti e, ne možemo dati financijska sredstva. E, tu ne želim reći da sredstva nisu dostupna nikako. Jer ako da ih nema, onda se ne bi trebalo ništa financirati. Ne, e, sredstva su dostupna prema razumnim uvjetima. I tu mislim na razdoblje financiranja. MSP-ovi mogu dobiti sredstva za razdoblje koje je duže od šest mjeseci. O tome govorimo. I tu govorimo o MSP-ovima, o startupima, dakle novonastalim tvrtkama i o pružanju pomoći potporu da se dalje razvijaju. I imajte na umu da su mali i srednja poduzeća najveći poslodavac u Europskoj uniji. Od svaka četiri eura koja će biti mobilizirana, najmanje jedan euro će ići MSP-ovima. I to će ići kroz Europski investicijski fond, E, koji je zapravo e, podružnica EIB-a. E, netko je postavio pitanje kakva će biti mreža raspodjele. Dakle, to će biti EIB i Europski investicijski fond. Tu mrežu treba ojačati, ali ta će sredstva ići kroz nas. I to je već dostupno. Ta, takva mreža već postoji i vjerodostojna je. Što se tiče dodatnosti moramo imati projekte koji će biti odabrani na temelju ekonomske, ekonomske socijalne i okolišne, okolišnih kriterija. I EIB već financira oko 500 projekata godišnje. E, sa ovime ćemo financirati još oko 150 do 200 projekta godišnje. No stručnost i znanje već imamo. Stoga iskoristimo ono što već imamo, bez da pokušavamo izgraditi to isto negdje drugdje. O upravljanju. Za nam, nas je bitno da bude jednostavno, da nema više razina i da ne bude pretjerano složeno. O upravnom odboru, nama se čini da je prijedlog uravnotežen, o odboru za ulaganja u potpunosti se slažemo s vama da to moraju, dakle, mora biti napravljen dakle, prema tehničkim kriterijima, da, treba biti, da trebaju biti zastupljeni e, sektori i e, nacionalnosti. Jer nam je potrebno znanje o različitim dijelovima Europske e, unije, tako da tu se slažemo sa komentarima komisije. Odbor za ulaganja bi trebao dakle, djelovati u skladu sa korištenjem jamstva. To neće biti e, odbor koji će se odabrati za projekte, to će raditi EIB i EIB e će financirati svaki od tih projekata uz podršku jamstva Europske unije i Europska investicijska banka će biti odgovorna za odabir projekata. I dopustite mi da zaključim time što ću ponoviti dvije izjave koje sam čula danas u, na ovom sastanku. Prvo, da je zamak za ulaganja potreban sada i da je situacija hitna. I time se svi slažemo, svi cijenimo napore e, zastupnika Europskog parlamenta i službi parlamenta, vijeće čini isto i komisija, a i EIB će odraditi svoj dio. Zato što potrebno nam je da se projekti napokon pokrenu i to što brže da izađu napokon iz ladica i realiziraju se. I druga stvar jest da moramo stvoriti povjerenje. Moramo stvoriti povjerenje u tržište, Moramo vratiti povjerenje europskih tvrtki te općenito međunarodno povjerenje u cijelu Europsku uniju. I svi mi, europske institucije, parlament, komisija, vijeće i EIB, imaju zajednički zadatak. Svako od nas u svojem opsegu posla, ali na kraju krajeva moramo raditi svi zajedno. A mi smo u EIB potpuno spremni preuzeti svoju odgovornost. Hvala lijepo. A sada dajem riječ našim izvjestiteljima. Gospodin Bulman. Poštovani predsjedavatelju, ja iz vremenskih razloga u Strasburu u onim završnim primjedbama sam se e, samo obratio e, Europskoj komisiji i Europskoj investicijskoj banci, ali sada bih se želio obratiti kolegama. Mi ovdje raspravljamo o amandmanima i želim iskoristiti vrijeme da odgovorim svojim kolegama. Ja shvaćam da je vremenski pritisak, ali evo, slušali smo jako dugo, pa moramo nešto moći i reći sada. U svakom slučaju, prema mojim saznanjima, u europskim ugovorima stoji da komisija daje zakonodavni predlog, a zatim vijeće i parlament se trebaju sporazumjeti oko tog zakona. Ja vjerujem da je situacija još uvijek takva. Drugim riječima, komisija ne može sama sastavljati svoj zakon. Možda će neki za time žaliti, ali to su pravila europskog ugovora i zato e, ima smisla naravno da se vijeće i ovaj parlament e, uđu što brže u jedan proces e, pregovora. Što se tiče EIB-a, EIB je ovdje doista ključan igrač, to tako treba i biti i želimo da je to tako, no EIB je jedan instrument europske politike, a nije organ europskog zakonodavstva. To je nešto što je također važno spomenuti jer mi naravno kao Europski parlament e, i e, mi smo svjesni naše pune odgovornosti i nju trebamo ispuniti. I ako se ovdje obvezujemo da, e, na to da zajedno s vijećem imamo odgovornost za to jamstvo koje će proizići iz ovog doma, onda moramo e, to i ja to odgovornost preuzeti. Znači svaki kolega ovdje sa svojim mandatom ima tu odgovornost i moram reći da nam je cijela ova rasprava danas dojmila zato što iskreno rijetko ili nikada nisam vidio tako komplicirani tako komplicirani dosje, a da su da sudjeluju toliki odbori zapravo, i da se e, argumentira na jedan tako e, razuman način. Ja vjerujem da smo mi tu jako blizu jedni drugima i da Europski parlament uopće neće imati problema brzo raditi na ovome. Ja ću samo istaknuti neke točke jer su oni od e, ključne važnosti za naše razumijevanje samih sebe. Različiti kolege iz najrazličitijih klubova su s pravom ukazali na to da Europski investicijski fond ne može zamijeniti strukturne reforme. E, to, je, to nije ni predviđeno. U pristupu komisije e, u svakom slučaju je taj strateški fond zamišljen kao e, jedan, jedan pravac u, a oko njega se razvijaju strukturne reforme ako mi e, ovime želimo osigurati da taj novac koji e, leži neiskorišten sada uđe u nešto gdje će biti iskorišten, onda je to strahovita strukturna reforma koju mi moramo zagovarati i ja ću sad tu navesti jedan primjer koji nas jako inspirira u okviru onih saslušanja. Jedan e, gospodin iz jedne istraživačke platforme je došao na poziv kolega iz e, e, kluba Pučena i rekao nam je koliko se kvalitetno radi na cjepivima primjerice koje trebaju svijet, koje treba Europa i pokazao je kako se brzo može doći do proizvoda velike priznatosti i velike kvalitete. Znači, regulativa i inovacije tu doista mogu ići korak e, ruku pod ruku i, e, i strukturnim reformama. Neke stvari koje su još uvijek predmet rasprave i čija su pravila više tehničke prirode, tu moramo pronaći kvalificirane odgovore. Uvjeren sam da ćemo to uspjeti i zahvaljujem svim kolegama na doprinosima ja ne mogu bolje zaključiti nego što je gospodin Kara započeo. Da, mi želimo fond, želimo se pridržavati rokova, ne želimo da to doživi nikakav neuspjeh i želimo da to bude doista nešto novo gdje svatko može doprinijeti uz najbolji uspjeh za građane u Europi. Gospodin Fernandez. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Što se tiče pitanja financiranja, a to je vjerojatno najteže pitanje, dakle mi, parlament, mi smo predložili riječ neopozivo, mi smo predložili riječ e, bezuvjetno kad je riječ o jamstvo. Mi želimo i branimo vjerodostojnost. E, nikada niste vidjeli da smo mi rekli nešto što bi moglo dovesti u pitanje vjerodostojnost, ali treba biti oprezan, jer ako netko kaže da je naše stajalište takvo da nekome e, da, da, da, da zadaje strah, da smanjuje vjerodostojnost, to znači da prijedlog komisije može ne može uplašiti ili da može smanjiti vjerodostojnost. Što zapravo želim reći? Prijedlog komisije. Jedino što on donosi jest to da smanjuje da smanjuje sredstva, odobrena sredstva za obveze 3,3% i isto to čini za obzor 2020 i za instrumente za povezivanje Europe. Što sve to zapravo znači? Kakvo god bilo konačno stajalište parlamenta, godišnje ćemo puniti jamstveni fond. I u našem financial statementu možemo reći da parlament uvijek može promijeniti stvari. Naravno, prijedlog komisije nije katastrofa, jer mi svake godine možemo na temelju, to jest zahvaljujući instrumentu fleksibilnosti ili zahvaljujući nečemu što se povećalo za 10% ili, za, ili smanjilo za 10%, možemo promijeniti situaciju. Naravno zajedno sa vijećem. To znači da ako, ako kažemo da naš prijedlog može dovesti u pitanje a, ugovore, to je jako opasno. To istovremeno znači da prijedlog komisije dovodi i također u pitanje ugovore. I mogli bismo također govoriti o 2 milijardi eura fleksibilnosti koji se ne nalaze nigdje u uredbi zato što postoji nešto, a to treba reći, Naime, zakon, zakonodavne vlasti ne mogu reći proračunskim vlastima na koji način će tretirati instrument fleksibilnosti ili neki drugi instrumenti koji je redoslijed tih instrumenata mi želimo imati fond u lipnju, mi želimo imati vjerodostojan fond kako bi taj fond bio uspješan. Imamo cilj, a to je zajednički cilj. Svi želimo da se u konačnici smanji učinak na, na projekte koji se smatraju važnima. A, naime, to su projekti iz obzora 2020 instrument za povezivanje Europe. Mi smo dali prijedloge, a jedan od prijedloga je sljedeći, a to je da mogućnost da se jamstveni fond stvori ne samo 2000, za 2014. i 2020. već i nakon 2020. godine. Taj to je nešto što trebamo imati na umu a to je da jamstveni fond će trajati i nakon 2020. godine i u ovim prvim godinama čak nam možda neće biti potreban. E, imamo rješenje, imamo, imamo rješenje, imamo prijedloge za smanjenje tog učinka. E, revizija višegodišnjeg financijskog okvira e, tisuće 2017. godine je također jedna prilika o kojoj, kad možemo opet o svemu, o svemu ovome razgovarati. Zahvaljujem svim članovima. 2000 2700 amandmana pokazuje da želimo nešto poboljšati i to je naš posao. To je dio naše demokratske legitimnosti. Uvijek je tako bilo i uvijek će tako biti. Fond predstavlja priliku. Fond je novi fond. Fond je i izazov. Izazov za regije, za istraživanje, izazov za sve. Nismo govorili o nečemu to je e, također jako važno, a to je Europski savjetodavni centar za ulaganja. Želimo da taj centar bude besplatan kako bi siromašnije regije mogle pokrenuti vlastite projekte. Nepolitizacija je također nešto o čemu treba razgovarati, ali što je potpuno jasno. Treba sadmo, sada vidjeti kako uključiti tu nepolitizaciju u upravni odbor i u odbor za ulaganja pa čak i u odbor koji će donositi delegirane akte. O svemu tome treba razgovarati, ali to je načelo te adicionalnosti. Potrebne su nam ulaganja, potrebna, potreban nam je rast i ovaj ćemo posao dovesti do kraja. Zato što građani zaslužuju Europu u kojoj je prisutan rast, u kojoj se otvaraju radna vijest, mjesta, a istovremeno to su građani koji a, svoje povjerenje daju zastupnicima parlamenta i zato je upravo to naša uloga. Hvala lijepo gospodine gospodine izvjestitelju. Da, povjerenje je jako važno. I e, e, trebali bi Građani bi također trebali imati povjerenje da će se višak u proračunu na kraju godine prenijeti u ovaj fond. I konačno dajem riječ zadnjem govorniku. Hvala, ovo je bio jako konstruktivan i jako važan sastanak. Da, dakle, riječ predsjedniku. ne bih želio da komisija na, na, na pretjeran način tumači članak 310 iz ugovora. U svakom slučaju vidio sam puno napora, napora koji idu u istom smjeru od naših kolega koji žele ostvariti pravovremeno i učinkovito Junckerov plan. Posebno me je ohrabrilo to što sam vidio tu sam vidio potrebu da osiguramo i adicionalnost, odnosno tu dodanost, ali istovremeno i učinkovit fond. Što se tiče politizacije, nadam se da ono što je komisija rekla nadam se da ono što smo jučer vidjeli i da, da članovi sastanka o kojoj su jučer razgovarali ne predstavljaju politizaciju. Nadam se da komisija to, nadam se da se komisija s tim slaže. E, mislim da je po tom pitanju parlament e, potpuno jasno e, izrazio svoje mišljenje. Kada je riječ o delegiranim aktima, delegirani akti znači da se delegiraju komisiju, da se delegiraju komisiju umjesto da se pišu ovdje. I upravo je to izbjegavanje politizacije. To je razlika između izvršne vlasti i zakonodavne vlasti. Mi želimo vama delegirati zadaće, ne želimo mi sve pisati i to činimo upravo zato da izbjegnemo politizaciju. Ali u svakom slučaju, svakom slučaju smatram da izvjestitelji na temelju ove rasprave mogu nastaviti s radom i u potpunosti e, imam e, povjerenja u to da ćemo do e, da ćemo do početka druge polovice ove godine imati jedan uspješan Junkerov plan. Ja se u potpunosti slažem sa Robertovim riječima. Ovaj sastanak je bio jako plodonosan, bogat i pokazao je da smo sposobni donijeti jedan tekst koji bi trebao osigurati jedan učinkovit plan koji će funkcionirati već od jeseni. Naravno da je povjerenje jako važno moramo e, tražiti od država članice da nam daju e, svojevrsnu fleksibilnost vezano za financijska sredstva i tu fleksibilnost bismo trebali razmotriti do kraja ove godine. To jest trebali bismo vidjeti na koji način bismo višak proračuna na kraju godine mogli unijeti u ovaj fond. Dakle, već danas poslije podne izvjestitelji u sjeni će se sastati sa izvjestiteljima i pokušat će sastaviti kompromis. Dakle, vidimo se u 15.30, a mi kao a, zajednički odbor odbor za proračun i odbor Ekon, mi ćemo se zajedno sastati ponovno 20 travnja. Zahvaljujem e, vam na vašem sudjelovanju i vjerujte nam da smo sposobni doći do teksta koji će biti učinkovit. Hvala lijepo.